Tekstovi su vam na raspolaganju. Da li tu ima nekih komentara? To me nije slučaj. Dakle, time je odobren zapisnik. I dolazimo do izjave vijeća i komisije. Strana uplitanja u izbore i dezinformacije u nacionalnim i europskim demokratskim procesima. Dakle, dezinformacije koje su povezane sa tim svim procesima, to je nešto šime